poreza. Dopo il paragrafo 1, l'emendamento... Nakon stavka 1, amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Il voto je chiuso. Zatvaram. Odbija se. Amandman 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 51D. Poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se AM 58. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se. Amalan 59. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 60. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se 61 imeničnom glasovanje, otvaram glasovanje. Voto chiuso. Zatvaram. Odbija se. Nakon osamdeset 1685 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 tko je za, protiv, Suzdržani. Provjerimo. Zatvaram. Odbija se. Stavak 35, četiri dijela, poimenično glasovanje. Prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno drugi dio, otvaram glasovanje.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 Voto je chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 24, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 60, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Voto è chiuso. Zatvaram.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 Il voto è chiuso. Odbija se amandman 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Ispričavam se, ne razmatra se. Amandman 26 poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvorni tekst imeničnom glasovanje. Otvaram glasovanje. Ispričavam se, ne razmatra se. Dakle, u dva dijela ovaj izvorni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst, stavak 73, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje.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 Podižite ruke tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto Zatvaram. Usvaja se. Amandman 8 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ne razmatra se izvorni tekst. Stavak 83. Tko je za? Protiv? Podižite ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Vot aperto. Voto je chiuso. glasovanje. Usvojeno. Stavak 106 e, u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv. A, 90, se, 90 po glasovanje, glasovanju. pravu ste. voto Zatvaram glasovanje. Odbija se.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 suzdržani provjerimo abbiamo ancora molti voti imamo još e, mnogo toga za glasovat. molim vas da podižete ruke inače moramo stalno provjeravati kaže predsjednik voto je chiuso zatvaram usvaja se amandman dva. tko je za protiv suzdržani usvaja se Želite provjeru? Provjerimo amandman 2. Voto je chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 68. Tko je za? Provjerimo 67. Otvaram glasovanje. Avremo almeno altri 100 voti da fare. Još ćemo 100 puta ovako, kaže predsjednik. Il voto è chiuso. Zatvaram, usvaja se. Emendamento 68. 68 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Facciamo il check. Provjerimo. Morate podizati ruke, kaže predsjednik. Il voto è chiuso. Zatvara glasovanje. Odbija se. Amandman 30 pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Voto je chiuso. Zatvaram. Usvaja se 31 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 32. Poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 123 u dva dijela, oba poimenično. Prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se drugi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. 214, Pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 216, amandman 92, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 219, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo. Zatvaram. Odbija se. Nakon stavka 223 imamo 10 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se 97 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se 93 tko je za,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 Amandman 35 poimenično otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 250. Tko je za? Protiv? A pa više nitko ne glasuje, kaže predsjednik. Tko je za? Stavak 250. Protiv? suzdržani, usvaja se. 36 poimenično otvoren glasovanje. je Zatvaram. Odbija se. Stavak 263 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 11 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52D poimenično, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se. 38 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 39 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, tko je za, protiv, provjerimo. Drugi dio, amamana 77. Zatvaram. Usvaja se. 78 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 79 poimenično, otvoren glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. 80, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 40, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 94 poimenično, otvoren glasovanje. voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Stav 304, amandman 21. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 22 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 23 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 14 za protiv, suzdržano, usvaja se 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerite, ok, dobro, provjerit ćemo 95, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se, u pravu ste. Amandman 96 su dva dijela, oba poimenično, prvi dio, otvoren glasovanje. Voto je chiuso. Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Il testo. Voto je chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Ne razmatraju se amandmani koji slijede. Dolazimo do amandmana 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. Tko je za? protiv? Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 81. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo 81. Otvaram glasovanje.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 Test respinto. Tekst je odbijen. Votiamo per appello nominale. Poimenično glasovanje, stavak 345. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 347. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 300 44, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 83, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 359, poimenično, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 368. Poimenično otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerimo. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 48. Poimenično otvaram glasovanje. Voto je chiuso. Zatvaram. Odbija se. 53D. Poimenično otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst, stavak 401, otvaram glasovanje. Il voto è Zatvaram. Odbija se. 54D poimenično otvoren glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se. 55D poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 49 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst poimenično. Otvaram glasovanje. Voto je kjuzo. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 18 poimenično otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se. Stavak 408, izvorni tekst, poimenično otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 409, izvorni tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 50 poimenično otvaram glasovanje. nominale chiuso. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 3 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19 tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo sada o rezoluciji poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Tekst je usvojen. Čestitamo zastupnicima Kofodu i Niedermayer. Aplauso meritato soprattutto. Zaslužen aplauz, naročito zbog dužine ovog glasovanja, ne samo sadržaja. Izvješće Frunzulika, sporazum sa Švicarskom, dakle, amandman broj 1, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram. Odbija se.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 Zatvaram. Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv uzdržani, usvaja se. Glasujemo o ovoj preporuci. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Il voto è Zatvaram. Tekst je usvojen. Čestitamo zastupniku Frunzuliki. Nastavljamo sa obrazloženjima glasovanja. vayan abandonando el hemiciclo sus señorías aquellas que no. Dame i gospodo, molim vas, ukoliko se nećete javljati za riječ na ovom dijelu zasjedanja, molim vas da polako, odnosno što je brže moguće, izađete. Što pasamos ahora a las explicaciones de Dobro, pređemo na obrazloženja glasanja. Započet ćemo s izvješćem Ulfskog. Riječ dajem Alex Majer. Hvala vam lijepo, ja sam glasala protiv ovog izvješća. Nemam problema nikakvih sa pomicanjem sata naprijed natrag, no vjerujem da bi Velika Britanija trebala imati dvostruko ljetno vrijeme, dakle da tijekom zime i onda još jedan dodatni sat tijekom ljeta. Promicanje sat vremena ujutro bi bilo bolje za umorne vozače i 450 života prema nekim procjenama bi tako moglo biti spašeno. Također bi emisije ugljika bila smanjenje, a također slobodne aktivnosti i turizam bi bili osnaženi. Također što se tiče satova, još bih rekla da 5 milijuna ljudi potpisala potpiciju i srušili smo web stranicu vlade zbog toga što Brexit e, lomi Veliku Britaniju, ali još uvijek ima vremena da zaustavimo sat i opozovemo članak 50. Hvala. Hvala lijepo, zastupnik Zrevski. Hvala lijepo. Prošlo nekoliko godina od kako se ja zalažem za ne mijenjanje, pomicanje sata. I jer vjerujem da to nema nikakve osnove, da nije utemeljeno u činjenicama. Međutim, moramo razmotriti različite probleme kada pomičemo sat dva puta godišnje. Naravno, ja sam za usklađivanje i ja sam za bolju pripremu za tako nešto. No ono što mi predlažemo trenutno, osam, ovih 18 mjeseci je jednostavno predugo. time se samo pokazuje na određeni način da nismo dovoljno učinkoviti i da ne možemo djelovati dovoljno brzo onda gdje je učinkovitost doista potrebna. Dakle, molim vas, prekinite se baviti ovom idejom i skratimo to razdoblje na maksimalno 12 mjeseci. Hvala zastupnica Vautmans. Hvala lijepo. Ja sam glasala za ovo izvješće za ukidanje pomicanja sata i uvjerena sam da bismo to trebali učiniti zbog toga što naši građani žele samo jedno računanje vremena i to ljetno. Nadala sam se da će se ovaj vikend po posljednji puta pomicati sat. Međutim, Ljudi kažu da nam je potrebno dovoljno vremena za jedan koordinacijski mehanizam, tako da je moguće da dođe do vrlo dugog prelaznog razdoblja, što nije nužno dobro za naša gospodarstva. No vrlo sam zadovoljna što ovo izvješće je usvojeno i što ćemo 21. godine konačno ukinuti sa ovime. Hvala vam lijepo, ne zastupnicu Agijeru.

živote naših građana. Također radi se o nečem što je važno za gospodarstvo, transport, turizam, poduzetnike. Zbog toga podržavam ovu promjenu, međutim imam određene zadrške. Dakle, molio bih sve da prije svega pomno razmotre ovu odgodu. Odgoda provedbe sama po sebi je već vrlo zabrinjavajuća, a uz to čujem da čak i nakon provođenja promjena da ćemo i dalje imati različita računanje vremena u različitim zemljama. To ne podržavam. Hvala vam zastupnik Henah. Hvala vam gospodine predsjedniče. Doista mi je bilo zabavno kada sam čuo kolegicu laboristicu koja je ovo ovdje temu pokušala okrenuti u obustavu Brexita. Da se to dogodi, da dođe do još jednih europskih e, izbora, čini mi se da ne bi mnogo laborista se ovdje vratilo, kao ni previše torijevaca. Nije li čudesno da svi uzimaju zdravo za gotovo, da je ovo jedna odluka s razine Europske unije, pitanja o tome u kojoj se vremenskoj zoni nalazimo više ni na državama članicama koliko to vrijedi. Ja mislim da se može također reći da bi u Velikoj Britaniji bilo najbolje biti u ljetnom računanjem vremena neprestano, jer tu se odražavaju radne navike ranijih generacija. Načuni mi se da je vrlo čudan komentar i da se pokazuje kako se polako u proteklom vremenu jednostavno bez da itko primijeti stvari prebacuju na europsku razinu koja počinje donositi odluke o svemu. Kako bilo što god mi odlučili, argument se neće završiti. Hoće li ovo ovdje biti doista završni trenutak za promjenu vremena? Hvala. Gospodin Kelly. Hvala vam lijepo. Kao član radne skupine koja se ovime bavi, mogu reći da smo 5-6 godina pravili radići na ovome. Mnogi su prošlosti bili na to uključeni. Drago mi da parlament ovo ovdje usvojio 192 naspram 10 Dakle, imamo doista vrlo dobru priliku sada privesti kraju mijenjanje sata dva puta godišnje u Europskoj uniji. 2021. državama članicama će dati priliku da ovo razmotre i da same vidje što bi rađe, da li je zimsko ili ljetno računanje vremena. Meni je osobito ljetno draže, poput gospodinu Henenu dakle Irska i Velika Britanija bi vjerojatno radi to kako bismo, dakle tako na tome, barem na tome možemo zajednički raditi, a to je dobra stvar. Hvala vam. Hvala vama, gospodin e, Šošnjers. Eto, konačno se radi o nečemu za što mogu glasati i to čiste savjesti. U Europskom parlamentu ne bi niti jedan dokument mogao biti formiran bez da se šalju snažne poruke ostatku svijeta od jednakosti i to je sjajno. Iako i dalje u ovom dokumentu imamo velik broj stranica, malo previše, ali napredujemo, tako da sam ja glasao za vlada vlade će donijeti svoje odluke, ako netko želi jednostavno ranije ustati, to će moći učiniti sam za sebe bez da svi drugi na to budu prisiljeni. To je jedna od malobrojnih dobrih promjena. Hvala. Hvala, zastupnik Polčak. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Podržao sam ovo izvješće. Moram reći da doista cijenim val podrške europskih građana. Na posljedku je bila jedna od inicijativa na koje je Europska komisija vrlo brzo reagirala, tako da vjerujem da smo dobru stvar učinili baveći se toliko brzo time. Vremenski okvir 2021. možda je predaleko za mnoge od naših građana zbog toga što njihova očekivanja su možda bila malo drugačija, možda su žele da se to dogodi ranije, no, ja sam poprilično fleksibilan na ovu temu, mogu prihvatiti odluke koje nacionalne institucije donose ili s europske razime i mogu prihvatiti i ljetno i zimsko vrijeme. U krajnjoj liniji Europska unija se proteže od Portugala do istoka i sa sjevera, iz arktičkog kruga do juga, tako da tu postoje očite razlike. Hvala. Hvala vama. Prijeđimo na sljedeće izvješće Buzek, zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije. Riječ ima zastupnik Benito Ziluaga. Hvala vam. Danas smo glasali o reformi unutarnjeg tržišta za električnu energiju. Konačno smo prepoznali e, udruženja zajednice kao ključne igrače za tranziciju koja ide u smjeru zaštite okoliša. Tu imamo i aktivno sudjelovanje građana, dolazi do demokratizacije cijelog energetskog sistema, a omogućit ćemo da tranzicija energetska više ne bude u rukama velikih poduzeća. Sada će u središtu promjene biti naši građani. Ograničili smo određene mehanizme 2020. za postrojenja koje najviše zagađuju i doista radi se o skrivenom pružanju državnih potpora, korištenju nuklearne energije ili korištenju ugljena. Klimatske promjene su doista hitne, mi moramo biti brži sa svojim reformama i iz socijalnih razloga jednako tako nikoga ne smijemo zapostaviti i važno je ponuditi alternative onim radnicima na koje će promjena našeg proizvodnog modela najviše utjecati. Hvala vam zastupnik Zdrojevski. Predsjedatelju, ja se protivim pretjeranoj regulativi i pretjeranom uplitanju vlada i država u ovakve politike. To je vrlo skupo. No ovdje glasamo četiri prijedloga i to je sastavni dio većeg dokumenta koji zapravo nije osobito koherentan krajnji korisnici naravno će imati bolji položaj, to je ono što je važno i imamo dobre namjere što se tiče klimatskih promjena, dakle niže razine emisija. Isto tako pokušajemo regulirati u smjeru manje fragmentacije. No, moramo razmišljati o tranzicijskim razdobljima, moramo to o tome razmišljati unaprijed, ljudi na koje će promjene utjecati trebaju vremena da se na to pripreme. Hvala. Zastupnica Kumpola Natri. Predsjedatelji, doista sam zadovoljna što ovo važna reforma o pravilima za unutarnje tržište električne energije je usvojena danas. To je posljednji sastavni dio paketa čiste energije i doista smo znatne korake poduzeli u Europskoj uniji na tu temu i u razvoju unije električne energije. Zbog čega je to važno? Zbog toga što poboljšanje funkcioniranja tržišta je važno za stvaranje bolje opskrbu, sigurnost opskrbe električnom energijom i da se također uključi obnovljivi izvori u našu kombinaciju energenata. Ovaj model trebao bi biti proširen i drugdje i ovo je važan korak u tom smjeru. Također trebali bismo moći surađivati i moramo više učiniti na ovu temu, biti ambiciozni i čak imati striktnija pravila što se tiče emisija. Hvala vam zastupnik Kelly. Hvala, ja sam podržao prijedloge koji se bave unutarnjim tržištem električne energije, osobito pokušajem ukidanja potpora za postrojenja koje koriste ugljen. Dakle, energetska tranzicija mora ići prema napreda, ograničavanje državne potpore elektranama prije svega nudi mogućnost preusmjeravanja investicija, a s druge strane da se ta sredstva koriste za bolje izvore energije u Irskoj 2018. je odlučeno e, da se ide u tom smjeru i ohrabrujuće što Europska unija ide u istom smjeru. 32% kao cilj za obnovljive izvore energije, siguran sam da je ulaganje u obnovljive izvore i ulaganje u čišću budućnost i korak u dobrom smjeru. Pozdravljam ovo zakonodavstvo jer će tržište učiniti prilagodljivijem za obnovljive izvore i za postizanje naših izazovnih ciljeva u budućnosti. Hvala predsjedniče što ste mi dali riječ. E, električna energija i trgovina njome je važan dio unutarnjeg tržišta. E, trebamo trgovinu bez granica kako bi države članice mogle slobodno trgovati. E, pretjerana regulativa bi bila prepreka, ali to nije ovdje slučaj. Ovaj izvještaj je sukladan e, općem energetskom okviru u Europskoj uniji. I stoga pozdravljam e, e, ovo, ovaj akt, ovo zakonodavstvo. To žele i naši sugrađani. Oni žele da reagiramo na klimatske promjene, da poboljšamo položaj potrošača na tržištu i također da osiguramo e, pravednu i poštenu konkurenciju. Ovo je ambiciozni napredan program. Gospođa Jazlovjecka, hvala lijepa predsjedniče. E, izrada kompromisa je dugo trajala, na kraju imamo sporazum. Najveća prednost direktive jeste da su uključeni, da je uključen sav uvoz plina. Također uključujemo i, e, i infrastrukturu iz trećih zemalja. Novi cjevovodi ne mogu biti e, napravljeni u pravnom vakuumu, što je bio slučaj sa e, sjevernim tokom E, nadamo se da će se e, ovaj propis e, što prije odnositi i na sjeverni tok. Hvala gospodinu Buzeku. Ja sam glasala za. Hvala lijepa. A sada idemo na izvještaj Buzek, unutarnje tržište električne energije. Gospodin Seinfeld ima riječ. Hvala predsjedniče. Naravno, europsko eh, tržište za električnu energiju treba reformirati u Europskoj uniji. Moramo poboljšati poziciju krajnjih korisnika, moramo poboljšati prekograničnu trgovinu i osigurati opskrbu. Eh, raditi i na poticanju obnovive energije kako bi naši građani živjeli u zdravijem okolišu i u boljoj klimi Stoga moramo imati ovu e, tranziciju na proizvodnju energije s niskim emisijama. Moramo integrirati e, e, snage, fragmentirane snage obnovive energije. I naravno moramo uključati i krajnje korisnike. Ali ono što je jako važno jeste E, su tržišni kapaciteti sa e, javnom potporom. Inače to neće funkcionirati. Ja sam za ovaj izvještaj. Hvala lijepa. A sada e, izvještaj o autorskom pravu na digitalnom jedinstvenom tržištu Malo e, gospođa nije, ovdje, e, Mariza Matijas nije ovdje, e, Babet Winter. Ja sam se, se suzdržala od glasanja jer moj amandam o članku 13 za odvojeno glasanje nije usvojen. Moramo nagrađivati, a ne zabranjivati E, ovdje su je licenciranje e, važno, ali mislim da bi paušal bio važniji. Ovo je mnogo ljude doveo na ulicu, stoga nisam mogla glasati za. E, nisam to ni odbila. Moramo se založiti za platformu koja će nam donijeti koristi. Moramo se boriti i za znanost i inovacije E, ja nisam mogla stoga direktivu u potpunosti odbiti. E, moramo e, uspostaviti ravnotežu između nacionalnog zakonodavstva i europskog zakonodavstva na području autorskog prava. Hvala lijepa. Danas smo poduzeli važan korak E, odgovor e, na to da gdje naša sloboda e, prestaje počinju prava drugih. Moramo ozakoniti rad na velikim platformama. Digitalno tržište je vrlo važno. platforme koje imaju mali broj posjetitelja e, ne smiju imati ista pravila kao velike platforme ali e, e, autorska prava moraju biti isplaćena jer autori su oni koji e, osmišljuju cijelo ovo područje E, to se odnosi i na digitalni svijet koji se vrlo brzo razvije. E, razvija se brže nego zakonodavstvo. Moramo autore zaštititi. Zaštititi plodove njihova rata. Hvala predsjedniče. Ja sam e, glasao protiv direktive. Oslobodili smo put za nedemokratsku cenzuru koja se ravna samo privatnim interesima, a nema nikakve demokratske kontrole. E, time smo osnažili velike platforme, gafe. E, time se ukida sloboda mišljenja. E, algoritmi će upravljati mišljenjima, to nije dobar dan za stvaratelje, za kulturne stvaraoce, to je crni dan za internet. Hvala lijepa. Gospodin Šoltes ima riječ. Ova je direktiva potrebna svi mi trebamo, a naročito autori je trebaju, ali to nije pobjeda za e, nijednog sudionika. E, mijenjamo e, internet u robotiziranu cenzuru kojom upravljaju giganti interneta. Astronomska kazna za Google, tu opet oslobađamo prostor za zloupotrebu i neravnotežu na tržištu. Naročito ono protiv čega opominjenom je e, uloga robotiziranih filtera. E, činjenica da ti filteri mogu imati veliki utjecaj na prava korisnika interneta. E, bojim se da će ova direktiva u svojoj provedbi postići suprotno od željenog cilja. Ograničit će internet kojeg sada znamo. Ograničen e, kreativnost koju Europa toliko treba. E, gospodin Mann ima riječ. Ja sam protiv kompromis članci 13 i 17 E, ja pozdravljam da se e, autori e, pravedno nagrađuju. Internet se mora plaćati, ali kontrola kroz filtere je greška. Algoritmi ne, ne prepoznaju razlike ne, mogu razlikovati između starog i novog, analognog i digitalnog. Mislim da bi e, trebalo e, uvesti takav sustav koji neće ograničiti slobodu mišljenja. Inter mora biti slobodan i pristupačan za sve. Hvala. E, gospodin ja sam glasao protiv e, sporazum koji je postignut na trijalogu. Mislim da tekst ne jamči ravnotežu između prava potrošača i nositelja autorskih prava. Nove tehnologije se vrlo brzo razvijaju i treba mijenjati propise. Međutim, ova reforma ne smije biti e, reforma koja je samoj sebi svrha. E, javnost je već na to e, reagirala. Crvene linije su prekoračene svakako autori treba e, biti nagrađeni, svaki rad treba platiti. E, moramo osigurati slobodu. U svakom slučaju ne mogu e, podržati jednoj reformi u kojoj se prava stvaratelja u kojoj se prava e, stvaratelja ugrožavaju. Hvala vam. Počeli smo sa ciljem da se reformira dakle direktiva o zaštiti autorskim pravima jer ona ovih dana broji 20 godina. Na koncu smo dobrili jedan tekst koji dovodi u opasnost slobodu interneta i temeljna prava. Ma, nije baš sjajan rezultat naročito za one kojima je stalo do slobode interneta i slobode izražavanja. To su temelji sustava koji se želi smatrati demokratskim. Sporazum koji je postignut na trijalogu ne može biti zadovoljavajući. S jedne strane su članci koji dovode pozitivne promjene uzimaju u obzir e, razvoj tehnologije, a s druge strane su tu dva članka, 11 i 13, koji narušavaju cijelu direktivu. Oni dovode u opasnost mrežu i žele zauzdati slobodu izražavanja na internetu. To je neprihvatljivo. I zato smo morali glasovati protiv. Sloboda Internet treba ostati slobodan, a pokret pet zvijezdica će se za ovo stalno boriti. Hvala. Hvala, gospodin Butikov,